So, wir freuen uns natürlich, dass Wim van der Kamp wieder gesund ist und bei uns ist. E, da, evo, veselimo se što je kolega e, Van der Kamp e, ovdje i što se zdravio i sada možemo biti ovdje. može biti ovdje zajedno. Dakle, pozdravljam vas na sjednici. Dnevni red s vama ako nema niko ništa protiv. Uh, očigledno ne. Usvajanje dnevnog reda. Ima li netko tu ne, nešto protiv? 15. do 16. veljače. Nema niko protiv. Sljedeća kočka, točka prijedlog komisije za uredbu o Aziji. Sjećate se sigurno kako je povjerenica Bulču u prosincu prošle godine predstavila paket za zračni promet. U međuvremenu smo imenovali izvjestitelja i sada evo možemo ući u detaljno u dijelove paketa. Prvo, Dajem riječ gospodinu Corneliusu iz opće uprave za MOV na 10 15 minuta riječ, a zatim našim izvjestiteljima, gospodinu e, našem izvjestitelju, dakle gospodinu Melnetko, ali ne sada, sada gospodin Cornelius, izvolite. Zahvaljujem ste zadovoljstvo biti ovdje, prezentirati vam ovaj prijedlog komisije za novu uredbu o zajedničkim propisima u području sigurnosti e, zračnog prometa u civilnoj avijaciji. E, evo da mogu odmah krenuti na sljedeći slajd. Dakle, prvo, zašto u ovom trenutku uopće izlazimo s ovim prijedlogom? Naime, smatramo da je korisno i nužno ažurirati postojeći legislativni okvir koji E, već posljednjih 10-15 godina imamo, a kako bi se pripremio e, regulatorni okvir za sigurnost zračnog prometa u Europi za regulatorne izazove s kojima ćemo se suočavati u 10, do 15 godina i kako bismo mogli dalje osigurati sigurnu, e, siguran i okolično prihvatljiv zračni prijevoz za naše putnike i javnost Znači, prijedlog je usklađen sa prioritetima komisije i uklapa se u agendu kojom želimo promicati, rasti radna mjesta i također produbljivati unutarnje tržište, da bude pošteno, fer, jačati industrijski temelj u aeronautskom sektoru i obzirom naravno da je avijacija međunarodni globalni posao također jačati E, Europu kao globalnog dionika u ovom predlogu. Načela koje smo ovdje primijenili tijekom e, revizije prije svega nismo e, željeli revoluciju cijelog režima, nego evoluciju samo razvoj, dakle konsolidirati one dobre stvari koje smo izgradili tijekom godinama u sadašnjem regulatornom sustavu, a uključujući i funkcioniranje AZE, evo samo jedan aspekt, a drugo načelo koje smo slijedili je da smo naime pokušali uredbu učiniti više proporcionalnom, pojednostaviti gdje je moguće, na primjer usredotočujući se na prave rizike, stvarne rizike, prioritizirati rizike i biti za pristup koji će se temeljiti na učinku i ishodima, a ne na preskriptivnom načelu. I još jedno načelo koje smo slijedili u ovoj reviziji je jačanje filozofije jedinstvenog europskog sustava koji će uključiti sve dionike na nacionalnoj razini, razini zemalja članica, te bolje e, uključiti međuovisnost raznih politika, sigurnosti okoliša, sigurnosti i drugih politika. Pokušali smo ugraditi više sigurnost, e, fleksibilnost oprosti nego ranije kako bismo išli susret novim tehnologijama na tržištu i novim tržištima i također napraviti nacrt uredbe koja će biti što je više moguće tehnološki neutralna i prijateljski okrenuta prema inovaciji. Prije svega, što se tiče cilja, bolje korištenje postojećih resursa, jedan od elemenata koji smo ugradili je ovaj toolbox, dakle alat za okupljanje međusobno dijeljenje resursa u jedinstvenom europskom sustavu između nacionalnih e, zrakoplovnih e, nadležnih tijela međusobno i između nacionalnih e, tijela EASA, a s druge strane. Dakle, ono što e, sada tu razvijamo su e, europski inspektori i radi se okvir za prenos odgovornosti između tih različitih dionika kako bi nadzor nad sigurnošću se odvijao unutar te organizacije na onoj razini i lokaciji gdje je to najkorisnije i najprihvatljivije. Ugradili smo također i mehanizam e, nadzora u hitnim slučajevima jer znamo da europski sustav e, naravno je uvijek ovisan o svom najslabijem dijelu, najslabijoj karici i uvijek trebamo biti spremni poduzeti korake na onom mjestu gdje postoje najveće slabosti i to treba biti europski odgovor, europska reakcija na neke nedostatke. Znači stoga ovaj mehanizam za hitni nadzor, nadzor u hitnim slučajevima i stoga E, vjerujem, dakle, znate koliko je to pitanje i samo po sebi kontroverzno. Treći element, e, bolje korištenje postojećih e, resursa. Naime, želi smo napraviti jedan repozitorij informacija koje bi bile relevantne za certifikaciju nadzor Naime, iz iskustva smo, znamo da su informacije previše raspršene između zemalja članica i AZE što spričava učinkoviti nadzor, kao na primjer e, u budućnosti bismo trebali imati bolji okvir za razmjenu e, aeromedicinskih podataka što sada naravno sa godišnjicom e, nesreće German Wings, sada svakako jest bitna tema. E, također imat ćemo e, privatna tijela, kvalificirana tijela, takozvana, koja će imati ulogu u sustavu. Znači, sada smo e, uspostavili jedan širi, jasni okvir za korištenje tih kvalificiranih tijela. Također, e, odrezali smo ovdje i zahtjeve na zemlje članice i njihova nadležna tijela prema Aziji u temeljnoj uredbi, a uključujući zajednički okvir za kvalifikaciju inspektora koji naravno u cijeloj Europskoj uniji moraju biti na istoj visokoj razini i moraju moći primjenjivati iste propise na isti način. Također pokušali smo e, propise učiniti proporcionalnijima i osigurati transparentni okvir za iznimke i hitne mjere koji neće biti preglomzan i nespretan za primjenu u praksi i naravno važno je u avijacije, ono što se događa u ICAO, e, pokušavamo naravno e, uključiti međunarodnu razinu, međunarodnu agenciju kao Europska unija, moramo biti aktivni unutar međunarodne organizacije civilne zrakoplovske kao e, uključili smo jedan mehanizam, znači mrežu stručnjaka koji surađuju na, u globalnom forumu kao i repozitorij baz podataka informacija o regulatornim razlikama između nas u Europi i ostalih e, dionika i kao enak pod ovim e, naslovom fleksibilnog sustava temeljem e, učinka i rezultata pokušali smo uspostaviti jasna načela za provedbu procjene rizika kako bismo mogli razviti uredbu koja bi se doista temeljila na raznim ishodima i upravo ovdje e, smo se fokusirali na e, potencijalne najveće rizike ili najveće potrebe za javnom intervencijom u području sigurnosti, a to je komercijalni zračni prijevoz, znači zračni prijevoz kojim se svi služimo redovito. Uveli smo širi niz mogućnosti za tvrtke da bi, gdje bi mogli pokazati da ispunjavaju ključne zahtjeve pa smo na primjer proširili mogućnosti za rad sa deklaracijama skladnosti kao i u drugim e, sektorima gospodarstva. Pojednostavili smo niz definicija, različite klase operacija i e, zrakoplova su pojednostavljeni, kao i mogućnost e, leasinga između tvrtki, nešto što raste u važnosti kako se industrija integrira, integrala. Proveli smo, uveli smo i nove mogućnosti fleksibilnosti, opt sustav gdje se zemlje članice mogu ući u opt sustav sa državnim e, e, i vojnim e, aktivnostima i tvrtke same mogu odlučivati hoće li ući u taj sustav opt za neke manje zrakoplove koji su recimo u našim zakonodavstvo isključeni od propisa, ali nekada proizvođači smatraju recimo da je korisno da te manje letjelice imaju za certifikat. I također smo prenijeli u tekst zahtjevi kao o upravljanju, sigurnosnom upravljanju, upravljanju sigurnošću, što je novi razvoj u e, okviru i kao. Formalizirali smo europski plan za sigurnost u zračnom prometu kao važan e, element naše politike u ovom pogledu i pokušali poboljšati strukturu teksta time što smo uveli standardiziraniju terminologiju. Niz e, pitanja razvilo se tijekom e, vremena ili smo primijetili da nisu bili dobro obuhvaćeni e, u postojećoj uredbi, temeljnoj uredbi, pa smo zato ovdje ojačali način na koji ćemo u budućnosti se baviti među ovisnostima između propisa o sigurnosti, e, propisa o zrakoplovima i drugim tehničkim područjima zrakoplovne regulative kao što su sigurnosti, okolišni standardi i propisi. I jasno smo rekli, naravno, kiber e, sigurnost je dio ovog pravnog temelja koje je ovdje Aza razvila, e, E, surađujemo više sa e, rič e, zakonodavstvom, znači zakonodavstvom o kemikalijama. Još jedna preznina koja se koja je primjećena tijekom godina, koja je još postojala, odnosila se na upravljanje zemaljskim službama, znači sigurnosne analize pokazale su da još postoji niz incidenata u zemaljskim uslugama, i zato smo htjeli e, e, zemaljske usluge uključiti ovdje, ali ne sa previše administrativnih problema, nego sa sigurnošću i nadzorom. Što se tiče okolišnih zahtjeva za aeronautske proizvode, što se tiče buke, emisije i tako dalje, već su postojali i u prethodnoj uredbi na koju smo sada integrirali u proces odobravanja dizajna zrakoplova i dodali smo još neke ključne zahtjeve za okolišnu certifikaciju. Te na posljedku još jedna velika praznina koja je postala uredbi, a koja pred deset godina nismo mogli predvidjeti, je pojava bespilotnih letjelica i u ovom predlogu smo uključili članak, odnosno jedan aneks sa ključnim zahtjevima i postupcima za bavljanje sigurnošću i prometom besplatnih letjelica u Europi. Dakle, ono što predlažemo je e, ukloniti prethodno ograničenja u uredbi gdje je rečeno da e, sve besplatne letjelice ispod 150 kg nisu dio uredbe. E, sada je predloženo da se to u potpunosti ukine i da se u cijeloj Europi uvedu zajednički propisi za sve besplatne letjelice, a s idejom da to bude proporcionalno riziku. Očigledno propisi ne bi trebali biti isti za najmanje dronove i za recimo velike e, bespilotne letjelice koje lete visoko na nebu na onoj razini koje lete e, putnički zrakoplovi. Dakle, to je novi dodatak i ako želite možemo se na to vratiti detaljnije kasnije. Također, e, pokušali smo poboljšati niz e, vidova upravljanja u EAZI. E, Znate da je e, agencija koja ima pravni temelj upravo u ovoj uredbi i niz izmjena u tekstu odnosi se na zajednički pristup, a koji se temelji na zajedničkim izjavama, zajedničkoj izjavi Vijeća parlamenta i komisije o tome kako se centralizirane agencije e, bit, treba biti strukturirane i kako djelovati. Znači imamo mehanizam izvršnog odbora koji će e, sudjelovati u svakodnevnom upravljanju. Dodali smo i nove prihode, prihodovne strane kao na primjer bespovratna sredstva iz za razvojnu pomoć koja ja može, ja može koristiti na primjer za recimo sigurnost u Africi i drugim dijelima svijeta kao u smislu poboljšanja sigurnosti i predlažemo i mogućnost eh, za on route eh, charges eh, za ono što će se uključiti dakle u nadzor i upravljanje u okviru ATM uredbe. Dakle, znači za uredbe o upravljanju zračnim prometom. E, dakle, evo, da se ta, da, te pristojbe također ostvare e, i dodali smo još jedan e, niz indikatora, odnosno postala je potreba da se razvije niz pokazatelja kako bi se za azu utvrdio koliko je opterećenje, učinkovitost i tako dalje, eventualno jačanje fleksibilnosti za onaj dio osoblja koji se financira iz naknada i pristojbi, znači to se tražilo dugo da se broj osoblja prilagodi i potraži na tržištu i to se može činiti temeljem pokazatelja u okviru godišnjeg e, proračunskog postupka i predlažemo također da se više koristi ekspertiza e, agencija za odnosno da se dade eventualno mogućnost komisiji da pozove Azu u pomoć e, sa tehničkom ekspertizom u području kao što je sigurnost, okoliš, e, istraživanje obuka ili provedba jedinstvenog neba. E, I na kraju riječ je o dvije o besplatnim letjelicama i dronovima. Mislim da bismo trebali reći recimo da razlika između prošlosti i budućnosti je sa svim tim novim aplikacijama koje će i primjenama koje će biti moguće za besplatne letjelice kada će one e, slobodnije moći letjeti našim zračnim prostorom. Znači naš prijedlog kao što sam rekao je da sve besplatne letjelice i dronovi budu obuhvaćeni područjem primjene uredbe temeljem e, zajedničkih propisa i proporcionalno riziku i proporcionalno riziku e, u uporabi. Znači ne samo veličina drona nego i e, naravno za što koristite dron. Znači nije svejedno koriste li besplatnu letjelicu ili dron u centru Brisela ili na sjeveru Švedske. Nadalje također jasno razgraničenje zadataka između Azije i nacionalnih tijela u odnosu na dronove i niz propisa mora se ovdje prilagoditi o specifičnosti dronova. Naime, radi se o velikoj e, zajednici koja će se time koristiti ako nije upoznata sa svim propisima zračnog prometa i na kraju će se od zemalja članica da osiguraju bolje alate za nadzor i kontrolu i provedbu kako bi se u budućnosti e, kontroliralo recimo naročito let dronova u područjima gdje ne smiju letjeti, Znači postoje tehnički alati koji mogu mm, zemlje onda koristiti u provedbi propisa. Dakle, evo toliko o usklađivanju propisa u području besplatnih letjelica. Evo ovime zaključujem svoj uvod i zahvaljujem. Aha, Thank you, Chair. E, zahvaljujem. E, gospodin Marinescu, izvjestitelj. E, hvala, ovo je doista bila odlična prezentacija koju smo očekivali. Nažalost, još imamo jednu, jednu blokadu u vijeću, ali svejedno imamo uredbu, dobro uravnoteženu i nešto što našoj industriji doista treba. Imam neka pitanja. Prvo je, zašto je komisija odbila ime EAA, e Europska agencija za zračni promet. Nadalje, najvažnija tema u ovom izvješću su besplatne letjelice u kojima se doista radi o velikoj odgovornosti, jer e, po mom mišljenju besplatne letjelice već jesu najveći izazov za budućnost u Europi, jer mogu raditi e, sve ili bilo što a i to je tehnologija nad smo otprilike izgubili nadzor jer je posvuda čak i u vrhovinama e, igračaka u Crvencu grada, tako da tu će biti još puno problema. Istina je, za sve bavi sigurnošću zračnog prometa istina, međutim <laughs> ima tu još raznih drugih letećih objekata za koje će trebati imati jasne propise i jasnije odredbe u ovoj uredbi. To će se činiti delegiranim aktovima, ali najvažnija načela moraju ipak biti uključena e, u uredbi. Neke odredbe, na primjer, koje su uključene odnose se na registraciju besplatnih letjelica, zabrana letje na određenim područjima, ali svejedno moramo tu još biti jasni i možda ćemo u odgovoru e, i dobiti više e, detalje o tome. Imam jedno pitanje koje se odnosi na naknade i kazne. Dvije su brojke tamo. 2,4% i 4%. Pitam se što, e, kako je komisija nadošla na ove brojke. Jer ako govorimo o tvrtki koja recimo ima 50 milijardi ili dobro, recimo proizvođač Airbusa, Airbus, znači šta je 2,5% prometa Airbusa, e, mislim da će se tu doista E, razviti jedna vrlo zanimljiva situacija, čak i ako negdje gadno pogreše. Nadalje, sigurnost. Koji će biti učinak uključenja agencija za u pitanja sigurnosti, posebice kibersigurnosti? Dakle, koja je tu namjera? I međunarodna suradnja. Međunarodna suradnja svakako jest važna stvar ali nadam se da ćemo uspjeti e, postići e, reciprocitet posebice između agencije AZE i u certifikacijskim aktivnostima. Jer to jeste važno za industriju, e, čime bi se smanjili troškovi znatno, pa mislim čak i administrativni teret i ove sve druge stvari koje E, će trebati obaviti. Evo toliko u ovom trenutku. Zahvaljujem e, Gabriele Zahvaljujem predsjedniče, hvala komisiji na današnjoj prezentaciji. Doista pozdravljam činjenicu da što imamo na vrijeme mogućnost e, razgovarati o tako važnom dokumentu koji je posebice toliko važan za budućnost zračnog prometa i također odgovorna za tisuće visoko kvalificiranih radnih mjesta u mjestu. Znači, e, općenito se prepoznaje da AZA doista radi u, od svog e, osnutka u području sigurnosti, međutim, neki e, dvoje oko tome je li to i u pitanju same fizičke sigurnosti i pitanje je također u Europi sigurnost e, zračnog prometa je veliko pitanje u kojemu treba pronaći konsenzus e, s kojim, koji će se svi uključiti. Ali tu postoji velika nesloga između komisije i s jedne strane i na primjer mnogi avioni, mnoge zračne luke i zemlje članice ne slažu se oko toga do, koliko, do kuda bi trebala ići ovlaštenja agencije AZA e, posebice oko određenih konfliktnih područja. E, znači, ovdje se veća uloga jaze može e, osigurati samo e, većim uključenjem u područja sigurnosti i suradnje sa zemljama članicama, ali ja mislim da ovdje još nismo dovoljno daleko došli. Znači, tu postoji puno mogućnosti za odnosno potrebe za europskim rješenjima u svim pitanjima sigurnosti i tehničke i E, sigurnosti od rizika, ali dobro postojeće strukture ne bi se trebale udvostručavati. U predlogu stoje, na primjer, formulacije kao suradnja, mjere, a bez njihovog konkretnog imenovanja, a gdje će onda biti kasnije u budućnosti kompetencije. Dakle, želim bi možda čuti kako će, se, kako će stav ovdje zauzeti komisija. A što se tiče sigurnosti novih zadaća kao što je certifikacija okolišnih standarda, puno toga je smisleno svakako i nadam se da ćemo i ovdje u e, raspravama još moći nešto učiniti i za socijalne standarde. Recimo možda zajedničke standarde i njihovo podržavanje da bude također dio kompetencije EAZE. E, znači kod ovih podugog e, popisa novih kompetencija, pita se, postavlja se pitanje koje će kapacitete AZA imati i ovdje još jednom podcrtavam da što se tiče brze promjene u zrakoplovnom prometu i e, izmjena što se tiče proračuna AZE ne bi smjeli ugroziti zadaće AZE Naime, tu je niz dionika od zračnih luka, proizvođača zračnih zrakoplovnih kompanija koje su uključene. Znači, nam da su planovi nužni za fleksibilni proračun, ali svejedno e, ne bi se smjelo e, štediti na krivo mjesto da se ne bi sami naškodili. I znači, pitanje je samo hoće li ovaj model biti dobar i hoće li agencija AZA biti u stanju e, izvršiti zadaće koje su za nju predviđene svakako što se tiče financiranje naknada za određene rute i tako dalje, on rut naknada i tako dalje, tu manje oduševljenja. Što se tiče međunarodnog uloge AZE, naravno da je logično da nam treba e, takva agencija kao što je AZA koja može zastupati tako veliku i važno područje na međunarodnoj razini. Mi smo u sigurnosti zračnog prometa puno toga postigli i trebali bismo to e, moći zastupati prema svijetu i što se tiče sigurnosnih i e, ekoloških sadata, njih treba izvoziti kako bismo pomogli drugim regijama kojima će onda e, se povećati sigurnost. Ali i tu EAZA e treba imati dovoljno novaca, ne radi se samo o novcu, radi se o političkoj potpori. To znači također da EAZA treba pomoći da E, dobije u međunarodnim forumima odgovarani status i također tu se sad e, pita komisija koliko će osoblja trebati Aza i na kojim mjestima kako bi mogla ispuniti svoju ulogu. Peter van Dalen. Peter van Dalen, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, kao izvjestitelj u Sijeni mi smo podrobno pregledali ovaj prijedlog i ja se slažem s izvjestiteljem. Situacija s dronovima, dronovima je vjerojatno najvažnije pitanje, a isto tako e, ti dronovi predstavljaju opasnost za zrakoplovstvo i zračni promet. Nedavno smo imali situaciju gdje je zrakoplov se približava u Francuskoj i taj zrakoplov se skoro sudario sa dronom. Mislim da je to ključno pitanje. Moramo pogledati e, sigurnost dronova kada se radi o civilnom zrakoplovstvu. E, imam jedno klasično pitanje, međutim pitanje je odnos između nacionalnih inspektorata i ASE. Već godinama vidimo da se prebacuje sve više nadležnosti EASI i nacionalni inspektorati imaju sve manje posla, a kvaliteta inspektora je izvrsna. Zato moje pitanje jest koja će se veza uspostaviti, odnos koji će se uspostaviti između EASE i nacionalnih inspektorata. Hvala lijepa. Hvala lijepo sada Miltenberg. Het is eerder gezegd, eh, het onderwerp van de drones is denk ik... Eh, hvala. Eh, već je rečeno da su dronovi izuzetno važni. I to pitanje se pojavljuje u ovom prijedlogu, ali imam jedno pitanje ovdje za komisiju. Postoji određena nesigurnost. U dodatku 9 imamo jednu rečenicu o osobama koje upravljaju bespilotnim zrakoplovima planira li komisija koristiti delegirane akte kako bi osigurala e, jednoobrazno osposobljavanje za osobe koje upravljaju dronovima? Kada govorimo o tržištu e, rada u budućnosti, jedinstvenom tržištu rada, onda ne bi smjela biti e, razlika koja sada već postoji u osposobljavanju osoba koje upravljaju dronovima. Pa pitam komisiju planirali koristiti delegirane akte. Druga stvar su e, područja sukoba. O tome se isto govorilo, a to je za Nizozemsku vrlo osjetljivo pitanje, ali i za druge države e, članice. Govorim sada o MH17 slučaju e, leta MH17. Dakle, već smo tražili da JASA ima centralnu ulogu i da e, države dijele informacije kako bi JASA mogla donijeti svoje vlastite zaključke i onda dati preporuke ili čak e, naputke e, zrakoplovnim kompanijama kako bi spriječile katastrofe. Moje pitanje je zašto komisija nije jače to naglasila u ovom prijedlogu? Naravno, trebamo imati vezu između zaštite i sigurnosti, međutim moramo govoriti o tome iz, e, uz davanje konkretnih prijedloga. Hvala sada Maja Kilunen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komissiolle esittelystä. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i komisiji na prijedlogu. Ja polazim od toga da je najvažniji temelj za sve uvijek sigurnost i naravno dobro funkcioniranje, neovisno o tome odakle dolazi zakupov. Dronovi su samo jedan primjer. Tu postoje mnoštvo inovacija, ali jedno važno pitanje koje bi bismo trebali uputiti komisiji je kod svih tih novih proizvoda, kod svih tih novih inovacija, jesmo li mi tu na razini zadatka? Možemo li to uopće kontrolirati? Mogu li političari pratiti ove promjene koje se trenutno odvijaju u cijelom tom sustavu? Resursi EASE jesu li oni na visini zadatka? Kako tu stojimo sa vremenskim rokovima? Poduzeća vrlo brzo posluju, imaju postupak certifikacije, kako stojimo s kontrolom, je li se tu radi na Eh, postupcima standardizacije kod eh, službama, Postoje li koordinacija sa Kanadom, sa Sjedinjeničkim državama i sa ostatkom svijeta. Kako vi gledate na budućnost EAZE? Uzevši u obzir eh, da imamo te promjene u svijetu. Naš politički sustav je kad kad mukotrpno spor a istodobno je potrebno raditi brzo i naravno i e, gospodarski inteligentno. Hvala. A sada Karima Deli. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Komisija nam je dala informacije i podcrtali su da će se za 50% 2020. godine povećati zračni promet. Iz toga se javljaju dva glavna pitanja. Prvo pitanje je naši sigurnosni standardi, jesu li oni primjereni za takav veliki boom. Uredbe bi trebala se razvijati kako bi imali vrlo visoku razinu zaštite u idućih 20 godina. A drugo pitanje, u trenutnom kontekstu gdje se bojimo protiv klimatskih promjena, možemo li si dopustiti da za 50% porastu emisije? Ja mislim da je odgovor naravno ne a zakopljeni sektor već sada ispušta mnoštvo emisija staklenih plinova i proizvodi 3% svih emisija, dakle proizvodi jednako emisija kao i cijela Njemačka. Stoga je glavni izazov zapravo u ovom tekstu okolišni izazov, a kada ste nam prikazali organigram, rekli ste jednu učenicu, ako se dobro sjećam, rekli ste okolišni aspekt, to je aspekt kojeg ćemo imati na umu. Ali niste nam ništa više o tome rekli. Mene zanima hoćete li imati koordinacijski dio u vašem organigramu s kojim bi se moglo koordinirati sa eurokontrolom primjerice, to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje koje mi se čini važnim, upravo vezano sa okolišni aspekt, to je razmišljate li već sada o normama, o tehnološkim inovacijama, o alternativnim gorovima? Razmišljate li već o tome, primjerice kada se govori o potrošnji kerozina, govorite i o e, taksi. Smatrate li da bi moglo doći do neke nove, do nekog novog oporezivanja kerozina, hoće li se to uvesti? To su za mene doista dva važna pitanja. A još jedno pitanje koje mi se također čini važnim, mislim da bi ja za trebala bolje e, zajamčiti da države članice bolje e, prate psihološko i fizičko stanje pilota. Treba pročitati izvješće o neseći German Wingsa u francuskim Alpama gdje onda vidite da je došlo do e, potpune šutnje. Imamo dakle taj socijalni aspekt, ali i aspekt vezan uz kvalitetu rada i uz stanje pilota. To je nešto što je, se spominje u tom izvješću i mislim da će to biti ključno za rad EASE. I zaključit ću s još jednim pitanjem. Mene zanima kako mislite izbjeći sukobe interesa unutar ove nove zadaće koje si ja zacrtala. Danke sehr, jetzt Ines. Hvala lijepa, sada Inesa Jala Sender. Sí, eh, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, eh, agradecer y además sería interesante el poder, que supongo que el secretario lo habrá previsto. De... Hvala, gospodine predsjedatelju. Hvala što ste mi omogućili ovu raspravu i Zahvaljujem e, gospodinu Izvijase za ovo izlaganje. Jedno pitanje koje bih ja željela naglasiti je kako su daleko došla socijalna pitanja e, vezana za sigurnost e, unutar EASE. Istina je da ova vrlo teška nesreća German Wingsa čije je izvješće konačno stiglo jučer, je rekla da je e, ljudski faktor e, za zrakoplovnu sigurnost još uvijek jako visok. E, mi govorimo o dronovima, međutim u ovim zrakoplovima se nalazi neka osoba, isto tako i u ratnom zrakoplovstvu postoji taj faktor, ljudski faktor. Dakle, piloti su glavni ljudski faktor i osoblje na zrakoplovima. Zato pitanja stresa, eh, ekonomskog stresa, eh, vremena leta, eh, licencija. Dakle, ima jako mnogo stvari o kojima možemo govoriti. Moramo, moramo poboljšati socijalne uvjete, a zapravo vidimo da se oni pogoršavaju. Kako ja sam gleda na ta pitanja? To je pitanje koje je od svakodnevne važnosti. Mislim da je dobro da imamo jednu rezervu tih inspektora i da to činimo i u drugim e, područjima prometa, a moramo isto tako sagledati i e, cyber sigurnost jer ovaj, ovi uređaji koji se koriste su sve složeniji, ali onda se povećava i njihova ranjivost imamo elektronske uređaje s kojima moramo jako paziti. I želim ponoviti jedno pitanje. Mreža stručnjaka gdje će, koju će Europska unija koordinirati, koji utjecaj će oni imati na sljedeća pitanja? To je e, primjena alternativnih goriva, to jest biogoriva ili onih koji dolaze iz kružnog gospodarstva, a drugo Kako možemo poboljšati e, rastavljanje aviona ili zrakoplova. A isto tako moramo pronaći jedan sporazum sa njemačkom vladom jer smo imali sporazume i s drugim agencijama i nakon toliko godina bilo bi dobro kada bi JASA imala jasniju situaciju za e, njemačku vladu. Hvala lijepa, sežurnik je Wim van Kamp. Dank u <clears throat> e, mislim da zaista E, trebamo pogledati ovu uredbu e, o EASI, dakle tu novu uredbu, u smislu e, toga što zračni promet u Europskoj uniji i drugdje raste. Ja sam jako mnogo raspravljao sa izvjestiteljem o tome, ali želio bih postaviti jedno proračunsko pitanje. To je agencija e, kojoj stalno dajemo nove i nove zadatke. Gospodin Kornevis je bio jako e, umjeren u svojem izlaganju i e, spomenuo je upravljanje i pod tim naslovom je spomenuo i naknade i pristavlje. Međutim, želio bih čuti detaljnije nešto o samom proračunu. Posebno kada ga ga e, usporedite sa FAA proračunom. Jer u smislu e, proračuna radi se o Davidu i Golijatu kad se uspoređujemo s Amerikancima. I ja znam da na kraju krajeva David, aha, David e, pobjeđuje. Međutim, ASA nema jako veliki proračun i ako ćemo im davati sve više zadataka, trebamo im dati i primjereni proračun. Hvala. Hvala, Lucy Anderson. Just e, Samo nekoliko stvari. prvo pitanje je ja sam zabrinuta kada čitam e, procjenu učinka i kada pogledam e, posljednji nacrt spor, e, uredbe. Komisija nije dovoljno uzela u obzir zaposlenike u zrakoplovnoj industriji. Radi se o pilotima i drugim osoblju koji, koje brine oduzimanje zahtjeva za certifikaciju bez dovoljno opravdanja. Mi mislimo da je to jedno kritično područje za sigurnost, kao što svi znamo, a slažem se što je komisija i e, ciljeve e, revidirala e, kada se radi o ekološkoj zaštiti. Međutim, mislim da bi zaštita, odnosno sigurnost, trebala biti najvažnija i trebalo bi se više na to usredotočiti. A što se tiče pitanja uvjeta rada samih radnika, i promicanje dobrih uvjeta rada, dobrog usposobljavanja, usavršavanja, dobrih područja na kojima možemo biti sigurni da način na koji se postupa prema osoblju nema negativan utjecaj na sigurnost. Mislim da imamo sve više dokaza da postoje problemi na tom području, a ovaj nacrt ne uzima u obzir dovoljno e, upravo te stvari. Hvala, Majsner. Hvala vam. Ja zapravo imam jedno kratko pitanje upućeno komisiji u tom slučaju se radi o sigurnosti. Tu se mogu malo pridružiti onome što je rekao gospodin Wiltenbuk. On se već zapitao vezano u sigurnost dronova. A mene zanima još nešto sljedeće. Tu se radi o ADSB-u. U međuvremenu već velike mašine imaju sustave gdje automatski određuju udaljenost jedno od drugoga i gdje se mogu prepoznati. Za to postoje dodatni dijelovi koji su ugrađeni u kabinama, to je odlična stvar jer nije potrebno kontrolirati to onda s tla, ali mali, mali uređaj nemaju tu opremu, oni imaju drugačije sustave i koliko znam postoje različite frekvencije eh, na kojima se odašilju ti signali. A to može biti sigurnosno pitanje. Prije nekoliko mjeseci je došlo do, um, do, do sudara između jednog malog privatnog zrakoplova i jednog eh, većeg zrakoplova u Africi. Ne znam je li to bio razlog toga, ali mislim da bi smo trebali usuditi da naravno postoje inovacije i da je moguće imati više različitih sustava, ali da istodobno se možemo pojediniti da sve što god se kreće u zraku, bilo malo ili bilo veliko, ima frekvenciju na kojoj se može vidjeti tko se gdje i kamo kreće, jer to je hitno potrebno za sigurnost. Hvala, sada je Jens Nilsen. Tack eh, hade två frågor. jag bara Hvala lijepa. Imam dva pitanja, ali sada mi je ostao samo jedno pitanje, zato što je Lusar već postavio to pitanje. Vezano je za socijalne uvjete i e, zaposlenika i sigurnost. I ovdje očekujem jedan odgovor. Onda još, jedan odgovor, e, još jedno pitanje je sljedeće. Treba ojačati e, mandat EASE i nadležnosti ASE, zato što e, se rijetko svi slažu. I euroskeptici kažu da ovdje trebamo jedan organ koji će biti supranacionalan i koji će biti vezan za sigurnost zračnog prometa. To je nešto što svi razumiju. Dakle, treba, im jači mandat. I već sam govorio o tome, vezano je i za Švedsku i za Estoniju, međutim možda je to vezano i za neke druge zemlje. Treba post jedna nacionalna linija vodi e, javni natječaj i neko poduzeće e, dobije na tom natječaju. Nakon nekoliko nesreća e, švedsko tijelo kaže morate verificirati zrakoplove protiv takvih nesreća. Dakle, ispada da bi trebalo doći do zabrane letenja. Međutim, tijelo ne može donijeti to tu odluku to može, mora učiniti tijelo u Estoniji, a u Estoniji kažu ne, nema problema. U tom smislu EASA bi morala imati mandat da kaže ovdje postoje nesuglasice. Sada ćemo se mi baviti sigurnošću zrakoplova, jer ne možemo imati dvojbe sa dva tijela koja se ne slažu. Ja bih želio da EASA ima upravo takve nadležnosti koje su jako E, snažne. Dakle, ova nova uredba kada postoji sukob između dva tijela daje određene nadležnosti ASI. Yes, thank you, Chairman. Uh, Jackie Foster. E, želim zbog kašnjenja. Trebalo mi je šest sati da stignemo, a sada imamo i e, štrajk e, poljoprivrednika. Samo bih željela reći nekoliko stvari, a ispričavam se, nisam čula uvodno izlaganje, međutim, zanimljivo je da nakon toliko godina, i mislim da sam ja jedina ovdje kada smo izrađivali izvornu uredbu EASI. to je i razlog zbog koje smo uspostavili tu agenciju područja s kojima se sada bavimo u sklopu same uredbe je ogroman i mislim da je sada pravo vrijeme da vidimo na koji način ćemo ići dalje s time. Sam e, sigurna da je Ajasa učinila jako dobar posao, ponekad je e, bilo mnogo izazova, ali željela bi se vezati za nekoliko stvari. Željela bih vidjeti više sigurnosti e, što se tiče proračuna. Nećemo krenuti u jedan sustav kao FAA. mislim da 75% prihoda da je nacionalna vlada, a oko 30 posto e, Evropska unija i zato industrija mora imati jaku ulogu u određivanju toga na koji način agencija to radi na učinkovit način. Što se tiče ostalih pitanja, kada se radi o dronovima ili e, bespilotnim letjelicama, biti će zanimljivo vidjeti kako će se uklopiti to u mandate ASE i nadamo se da ćemo imati jedan pristup e, koji je međunarodan, da razmišljamo izvan okvira i e, ja ću to vrlo podrobno pratiti. Što se tiče komentara vezanih za okoliš i zaposlenike, znamo točno koji je područje rada agencije. Međutim, ono što je bitno je da pitanja kao e, ograničenje vremena leta, to je nešto što je snažno regulirano, e, e, tijela civilnog zrakoplovstva to e, poštuju i ako postoje neke nesuglasice, onda se nadam da će sindikati to preuzeti, a isto tako da će tijela civilnog zrakoplovstva to ozbiljno shvatiti. Ja osobno nisam dobila nikakve prigovore ni od koga od samog ažuriranja FTL-a. Međutim, jedna od stvari koje bih željela reći je da je da, da treba biti u skladu sa i kao. E, što se tiče teksta, ako pogledamo međunarodno natjecanje i europska pravila, moramo poštivati recimo buku, dakle moramo biti u skladu sa agencijom kao. Moramo paziti da ne stavimo neke ideje o europskim pravilima koja onda neće biti u skladu sa dodatkom 16 i kao i zato ne bih željela da i kao bude isključen iz ove revizije jer je njegova uloga jako bitna i e, treba biti to odraženo i u ovoj uredbi. To je, mislim, sve od nas. Znam da ćemo raspravljati o tim pitanjima u više detalja, ali zahvaljujem komisiji na izlaganju. I još jedna stvar vezana za sigurnost, jer naravno svijet ide dalje od 11.9 e, kada je komisija uz potporu svih nas uspostavila tim koji će ići u zračne luke i raditi sa tijelima zračnog zrakoplovstva e, u vezi sa sigurnošću. Naravno, te stvari su se promijenile do danas i nadam se da će ta pitanja između komisije i ASA e, postići određeni dogovor kako ćemo se baviti s tim stvarima u budućnosti. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala lijepo sada Ismail Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući kolege, kolegice. Mnogo toga smo već spomenuli, a ja bih htio možda još jednom se obratiti Europskoj komisiji to uz jedno opće strateško pitanje. Dronovi i proširenje nadležnosti ASE, to su važno pitanje, mislim da je to neosporno, ali ako govorimo o europskoj zlakopravnoj strategiji, onda bi moje pitanje bilo ne bi li možda bilo smisleno da Europska komisija ima malo ambiciozniji pristup vezano s to primjerice kada govorimo o različitim nacionalnim poreznim osnovicama. Ili primjerice vidim i različite odredbe vezano uz satove leta na nacionalnoj razini to daje razlike. A vidimo da Europa naspram trećih država ili naspram e, ostalih država ima i dalje vrlo restriktivnu politiku. A čak i kao socijaldemokrat ja bih si zaželio da možda imamo europski pristup za, ta, za sva ta pitanja. A nešto što mi još isto tako nedostaje u tom paketu je to da nemamo europsku politiku za zrakoplovnu infrastrukturu, ako to mogu tako nazvati, već je to nešto što se tiče nacionalne i regionalne osnove, ali ne europske e, razine. Dakle, mi ne znamo kako ćemo infrastrukturno gledano e, stajati u idućih e, deset godina ili kamo se uopće krećemo. To bi bilo moje prvo pitanje. Zašto Europska komisija nije htjela obračunati se sa tim vrućim pitanjem, nadavno su se radi o tome da se zadire u nacionalne nadležnosti. Ali evo, kad već govorimo o nacionalnim nadležnostima i govorimo i o proširenju nadležnosti za rasu, onda mene tu zanima kakav je stav Europske komisije vezano uz rasu i sigurnost i uz zaštitu okoliša, zašto se ne bi dodatne e, kompetencije predale rasi. Trenutno se to odvija na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini, na raznim razinama, a tu me zanima bi li možda Europska komisija mogla proširiti nadležnosti raze što se toga tiče. Hvala, hvala lijepa. Može jedna primjedba vezana uz nacionalne nadležnosti. Mi bi u Njemačkoj bili sretni kada bi imali nacionalnu nadležnost za zrakoplovstvo. Kod nas je to podijeljeno na 16 saveznih pokrena koje potpuno autonomno odlučuju hoće li graditi zračnu luku ili ne. I naravno eh, mi to čak i u Njemačkoj ne uspijamo urediti. Europska ideja bi bila odlična ideja, ali zapravo bi trebali kao prvo već eh, i u Njemačkoj trebali imati nacionalnu razinu koju imamo za za cestovni promet i za željeznički promet, ali nemamo za pomorski promet ili za zračni promet. Tu dakle imamo 16 dodatnih ministarstva koje su nadležni za to. Ali bilo bi naravno sasvim ispravno kada bismo imali tu europsku dimenziju, kada bi prišli na europsku razinu. Evo bilo je mnoštvo pitanja. Mi smo se veselili radi vašeg izlaganja. Sada možete još jednom odgovoriti na ova pitanja. Gospodine Cornelius, izvolite. Uh, e, hvala lijepo. Mnogo e, pitanja je postavljeno i naravno mi smo sretni zbog toga jer pokazuje koliko je interesa pokazano za ovaj prijedlog, a to je obećavajuće za sljedeću raspravu koju ćemo s vama voditi i koje se radujemo. Prvi govornik, gospodin Marinesku, željeli bismo mu čestitati što je izvjestitelj na ovom prijedlogu i drago nam je što radimo zajedno, gospodine Marinesku. Što se tiče pitanja koje je spomenuo gospodin Marinesku, prvo je ime EASE, Mislim da je najbolji argument za ostavljanje tog imena da je to zapravo postao brand koji je poznat u svijetu i kada imate brand koji dobro funkcionira onda ga se držite pa ne vidimo razloga da e, skrenemo s toga. Spomenuli ste dronove, Mnogi drugi su isto tako spomenuli dronove, pa ću se tome vratiti. Konkretno pitanje je vezano za e, pristojbe i kazne. Postoje neki postoci u uredbi koji određuju maksimalne e, pristojbe i e, kazne. Oni se nalaze i u, sad, u ovom uredbi koja je sada na snazi, dakle to nismo mijenjali i to je mislim jedno krajnje rješenje koje nismo još do sada koristili postoje mnogi načini da osiguramo poštivanje pravila, a ponekad snažna mjera kao što je zaštitna mjera pomaže da druge kooperativne mjere riješe problem. Međunarodna suradnja je spomenuta, gospodin Marinesko je to spomenuo i e, postojanje reciprociteta između EASA i Europske unije. Tu napredujemo. Imali smo jedan sastanak odbora e, za nadzor sa Sjedinjenim državama i prvi puta smo postigli sporazum da za određene male proizvode više neće biti potrebno certificirati te proizvode u bilo kojem smjeru, a za neke druge proizvode će postojati e, jednostavni administrativni dokument koji će trebati potpisati, a ne e, puno posla. To bi moralo smanjiti e, trošak za industriju, a sa SAD-om smo dogovorili da ćemo smanjiti duplikaciju rada s obje strane kada certificiramo velike zrakoplove jedni za druge, ali to će trajati nekoliko godina. Što se sigurnosti tiče, to je spomenuo gospodin Pojs i gospodin Marinesko, trebamo sposobnost e, baviti se sa sigurnosnim pitanjima, a bilo je postavljeno pitanje koja je uloga komisije u odnosu na EAS-u i na odnosu na države članice. Naš odgovor je da svako ima svoju ulogu i tekst koji smo ovdje predložili dodaje još neke elemente, posebno o tome na koji način EASA može doprinijeti pitanjima sigurnosti. Naravno, svi moramo ostati u svom području stručnosti i jasno je da u području e, projektiranja zrakoplova stručnost se nalazi upravo u EASI. Dakle, kada se radi o e, sigurnosnim problemima, cyber sigurnosti i slično, onda EASA mora biti dio rješenja. Međutim, postoji i drugi slučajevi gdje primjerice pristup e, obavjesnim informacijama je od ključne važnosti. Mi nemamo evropski, e, Evropsku službu za obavještajne informacije i zato bi to rado radimo sa državama članicama kako bi e, što bolje zajednički procijenili rizik i onda se to pretvara u mjere bilo po pravnoj osnovi o sigurnosti e, ili zaštiti, kao kada se radi o vratima kokpita i e, na nekim drugim e, pravnim osnovama. Kada se radi o zonama sukoba, mi upravo to pokušavamo, imati komplementarnost sa svima onima koji mogu tome doprinijeti, posebno kako bismo imali e, najbolju zajedničku procjenu e, surađujući s državama članicama. Da nađemo znanje i način da komuniciramo te informacije e, svim zrakoplovnim kompanijama. Nadam se da dijelite mišljenje da sigurnost i kritične informacije moraju biti na raspolaganju, a ne ograničene na jedno ili dvije zrakoplovne kompanije, jer evropski građani putuju Eh, sa svim zrakoplovnim kompanijama iz Europske unije i izvan nje. I dalje, eh, ono što je rekla gospođa Poes, ona je spomenula kao mnogi drugi i pitanje proračuna EASE kako bismo imali dovoljnu, dovoljna financijska sredstva na raspolaganju i kako bi imali fleksibilnost. To je dosljedan zahtjev i industrije. Mislim da smo to u ovom prijedlogu uzeli eh, na razmatranje, vi ćete to procijeniti, ja, mi ćemo razmijeniti i mišljenja o tome, ali imamo i mogućnost e, nekih elemenata kao što su pokazatelji koje sam e, spomenuo o e, radnom opterećenju koji će pomoći izradi proračuna kako bismo vidjeli koja je prava razina osoblja za agenciju kako bi odgovorila na zahtjeve tržišta i da ne kasni sa certificiranjem novih proizvoda što treba naravno izbjeći kako bismo bili konkurentni. Isto tako spomenuto je da je važno da JASA odigra aktivnu međunarodnu ulogu, za to trebate sredstva, trebate pravnu osnovu. Mi mislimo da u ovom prijedlogu i jedno i drugo je uzeto u obzir kako bi nam EASA pomogla da izvozimo europske standarde i pomognemo trećim zemljama kako bi poboljšale sigurnost. Ništa ne stoji na putu tome da EASA bude prisutna i u drugim zemljama, ona to već jest. EASA nam pomaže e, dosta sada sa tehničkim poslom zajedno sa Kinom kako bismo postavili temelji za buduće E, sporazum o zrakoplovnoj sigurnosti, e, jer tražimo, odnosno već smo dobili mandat vijeća za to prije jedan dana. Dakle, ova međunarodna aktivnost EASE već postoji i ona je potrebna i treba ju dalje promicati. Što se tiče međunarodnih foruma, posebno i kao, EASA je prisutna tamo kao dio izaslanstva Europske unije, ona je promatrač u većini tijela i kala i ja sam isto tako aktiva, aktivna u stručnim skupinama i predsjeda e, jedan panel za plovidbenost e, koji je e, posebno važan. Gospodin Van Dalen je spomenuo ulogu EASE u odnosu na nacionalna tijela, odnosno ko zadržava stručnost za inspekciju, odnosno nadzor. To naravno ovisi o različitim ulogama koje imaju EASA i nacionalna tijela. U nekim slučajevima EASA je dana uloga da e, se bavi sa certifikacijom zrakoplova i stručnost e, na tom području je uglavnom u EASA. Međutim, na drugim područjima to nije slučaj. Primjerice za e, pravila operativne sigurnosti i nacionalna tijela su odgovorna i ona su zadržala e, inspektore sa e, potrebnim kvalifikacijama, mogu i, e, i računati određene pristojbe za to i među mjerama kako bismo imali jedinstveniji sustav je temeljni zahtjev za e, inspektore za, za sigurnost i kako bi e, surađivali među državama članicama i kako bi razmjenjivali te specijalizirane inspektore. Gospodin Van Mitterberg je posebno postavio pitanje osposobljavanja pilota dronova. Ovdje je ovaj prijedlog ne ulazi u ovu razinu pojedinosti, mislim da to treba e, ovisiti o riziku samih operacija i delegirani akti koje treba kasnije donijeti, e, treba odlučiti e, u kojim slučajevima je potrebno osposobljavanje, u kojim slučajevima ono nije potrebno. Možemo li se nositi sa promjenama i inovacijama? Mislim da smo poboljšali tu mogućnost. Ova uredba je manje preskriptivna, više otvorena nego što je bila prethodna, ima veću fleksibilnost i nadamo se da će nam moći pomoći u sljedećih 10-15 godina da budemo da bude dovoljna kao e, pravna osnova. Gospođa Deli je spomenula pitanje e, rasta emisija CO2. To nije E, ova uredba samo izravno pospomenula. ona to spominje na određenim mjestima, međutim ovdje radimo e, sa konceptom e, košare mjera, dakle trebamo više mjera koje će nam omogućiti da ograničimo emisije CO2. Jedna je su tehnologije kao standard CO2 koji je prihvatio e, nedavno i kao, a JASA onda nam pomaže da provedemo ta tehnička rješenja. Međutim, imamo i druge stvari kao što su operativne mjere, navigacija, alternativna goriva i naravno mehanizmi e, temeljeni na tržištu kako bi se ispunile te praznine. Mi smo dosta radili kako bismo na Skupštini kao u Rujnu e, postigli e, globalni sporazum o jednom mehanizmu koji je baziran na globalnom tržištu. E, sukob interesa o tome se govori u uredbi o osoblju, a upravni odbor EASA ima konkretnu ulogu vezanu za sukob interesa. Što se tiče zdravlja pilota i nekoliko spominjanja ovog, ove katastrofe German ja EASA je razvila nekoliko preporuka kao odgovor na taj događaj. Oni su pripremni za provedbu i mi smo odlučni da to zajedno sa sam što je više provedemo i to ove godine. U ovom prijedlogu konkretno mi smo značajno povećali mogućnost razmjene podataka, uključujući i liječničkih podataka. To je vrlo teška tema i osjetljiva tema, ali mislim da smo ovdje stvorili jednu dobru pravnu osnovu za to. Gospođa Eljera Senda je spomenula stožer, da je Keln stožer u ovoj uredbi. Mislim da je ja sa dosta E, napredovala zajedno sa Njemačkom e, vezano za ovaj sporazum o stožeru. Ljudski faktor je izuzetno važan i predviđa se u obliku osposobljavanja pilota, u, u e, obliku liječničkih potvrda, međutim isto tako treba ograničiti vrijeme leta, pitanja vezana za ugovore. Kao što smo vidjeli iz ovog izvješća o nesreći e, German Wings, mislimo da to nije bilo vezano upravo za taj događaj. Van der Kamp je spomenuo proračun, već sam nešto rekao o tomu. Pokušavam skratiti e, svoje izlaganje sigurnosti dronovi. Mislim da smo i o tome već nešto rekli trebali EASA, gospodin Nilsson je rekao, imati snažniji mandat. Mislim da smo joj dali snažniji mandat. Imamo visoko e, integrirano tržište sa e, međusobnim priznavanjem, to znači da imamo i međusobni nadzor. Jedna od inovacija koje smo uključili u ovaj prijedlog je točno to da JASA osim zadatka koje već ima može dobiti dodatne zadatke od država članica ukoliko one tako žele. Dakle, država članica može reći ne želim više inspektore za ovu ili onu aktivnost, ali možem tražiti da onda to preuzme netko drugi. To je e, sada moguće. Gospođa Foster je govorila o svom izvješću o dronovima, za koji smo jako zahvalni i vjerojatno će se složiti da je naš prijedlog vrlo e, u skladu sa zaključcima tog izvješća. I gospodin Etuk je spomenuo, odnosno pitao, trebamo li biti ambiciozni, Spomenuo je pitanja kao što su razlike u e, oporezivanju e, pravila o radnom vremenu s drugim zemljama E, to su pravila koje su u strategiji o zračnom prometu, međutim ne znam da li u e, području primjene ove uredbe treba to učiniti. Mi smo pokušali u smislu izvoženja e, europskih standarda u području sigurnosti jer da budemo vrlo aktivni u agenciji kao i u i da to činimo kroz bilateralne sporazume, dakle bilateralne sporazume koje već imamo sa SAD-om, Brazilom i Kanadom i već smo dobili mandat da pregovaramo o dodatnim takvim sporazumima s Kinom i Japanom. To su uglavnom bile glavne točke, gospodine predsjedatelju. Hvala. Sorry, um, could we ask for specific... se, možemo li dobiti konkretan odgovor? Nisam dobila odgovor na pitanje da se ne uzimaju u obzir e, stajališta e, zakopovnog osoblja, dakle putnika i sueda vezano uz procenu učinku. I koji je izgovor da se odmičemo od e, preskriptivnih standarda? Prvo kratki odgovor, izvolite. Well, I mean, I think it's important, although I, I make a lot of... Iako ja se zalažem za pravila koje se temelje na performansi, e, ovo je novi element. To ne znači da neće više biti perspektivnih e, pravila. E, postoje neka područja su pravila jako perspektivna, primjerice kad se radi o ograničavanju vremena leta i možda postoje dobri razlozi da se to tako i zadrži ono što smo iznijeli u ovom prijedlogu, ono što predlažemo, da se više oslanjamo na pravila koje se temelji na performansi kada je to najbolji način, ali to ne mora uvijek biti najbolje, najbolji način. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Onda smo s ovime zaključili ovu točku na našem dnevnom redu i prelazimo na sljedeću točku, to je Europsko-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske unije i Izraela kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i tu će gospodin Asis kao izvjestitelj prvi dobiti riječ kako bi mogao kratko izložiti svoje izvješće. Izvolite. Muito obrigado, senhor Presidente. Trata-se dois eh, relatórios de natureza idêntica. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ovdje imamo dva identična komada zakonodavstva. Radi se o pristupanju Hrvatske Europske uniji. To su preporuke vijeća u skladu sa zajedničkim zakupnim sporazumom između Europske unije i Gruzije. Dakle, kako bi se uzeo u obzir pristupanje Republike Hrvatske, to je dakle prvi dokument, a sad imamo još jedan drugi dokument koji je identičan, samo što se tu ne radi o sporazumu između Europske unije i Gruzije, već radi o Europskom mediteranskom sporazumu o zračnom pometu između Europske unije i Izraela. Tu se ne radi o tome da se ti sporazumi promijene, promjene koji su sklopljeni, dakle ovaj sa Gruzom ili ovaj sa Izraelom, nema nikakvih suštinskih promjena sporazumu. Jedina promjena je da se uključi Hrvatska u te sporazume kao, kao jedna nova članica Europske unije. Hvala lijepa. Hvala. Andor Deli je sljedeći govornik. Hvala. Ovo su dosta tehnički dosjeji, pretpostavljam. Dakle, kada se radi o prošenju tih sporazuma na Hrvatsku, vezano sporazum između Europske i Izraela i sporazum između Europske i Gruzije. I stoga ja ne bih sada trošio i dalje vrijeme na te dosije. To su tehnički dosije i mislim da bismo trebali na plenarnoj sjednici pozitivno na to reagirati. Hvala. Hvala lijepa, Jackie Foster. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala izvjestitelju. Evo, ovo ne bi trebalo biti previše složeno, mislim da trebamo krenuti dalje s tim sporazumima, postoje drugi sporazumi koji su e, još u tijeku izrade i s njima bismo trebali napredovati u svakom slučaju u ime EKR-a mi bismo htjeli s ovime ići dalje što prije. Hvala vam. Hvala Jozo Radoš je sljedeći. Uh, in... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. U ime Kluba ALDE ja se slažem s ovim. Hrvatska je u 1998. potpisala sporazum sa Izraelom vezano u suradnju u turizmu. Ovdje se radi o pojednostavnom postupku i omogućuje nam bolju suradnju s Izraelom, prije svega na području turizma. To je sve. Hvala. Hvala lijepa. I evo, rok za podnošenje amandmana je 21. ožujak 2016. godine u 12 sati. Molim vas da poštujete taj rok. I onda možemo prijeći na e, protokol o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njenih država članica s Gruzijom, dakle to je isto vezano uz e, pristupanje Republike Hrvatske Europske unije i tu evo gospodine izvjestitelju još jednom vam dajem riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam se već osvrnuo na ovu točku, dakle tu se radi o identičnom sadržaju. Ono što sam rekao o europskom mediteranskom sporazumu između Europske unije i vrijedi u identičnom obliku ovdje i za Gruziju. Radi se dakle o tome da se proširi sporazum na Hrvatsku uzevši u obzir pristupanje Hrvatske Europske unije Andor Deli Hvala vam, dakle, još jednom u ime Pučana. Mi želimo što prije pridružiti Hrvatsku tom sporazumu. Hvala. U redu, Jackie Foster. Evo samo da kažem da se slažem sa onim od prije i Jozo Radoš. Hvala. Hrvatska nije imala sporazum o suradnji s Gruzijom po pitanju zakupovca, tako da je to korak unaprijed. Hvala. Hvala, evo ovo je prošlo brzo i bezvolno i s time smo završili s ovim izvješćem i tu je rok za podnošenje amandmana 21. ožujak 2016. godine. I zapravo samo možemo izmijeniti ovaj prijedlog tako što kažemo da ne želimo odbiti, svi drugi, svi drugi, izmjene ne bi se mogle prihvatiti, samo da je to jasno. U redu sada smo došli do kraja službenog, dakle otvorenog dijela sastanka, a sada krećemo u neslužbeni sastanak vezano iz izvještaje sa triloga. Ali u tu svrhu želim zamoliti da svi oni koji ne smiju biti u, u ovoj dvorani napuste dvoranu, svi zastupnici mogu ostati.